Prva tema je izvješće gospođe Regnera. Radi se o zahtjevu za ukidanje imuniteta Stiva Briwa. Gospodin Coburn, imate pitanje poštivanja postupka? Hvala, predsjedavajuća. Jako sam zabrinut. Naime, trebali bismo imati imunitet kao zastupnici ovog doma, no svaki put ukidamo nekom uvaženom zastupniku imunitet. Mene ne zanima da li je netko fašist, komunist, demokrat ili što god. Ja ću ići na barikade ako treba da branim njihova prava. No, mene zabrinjava to stalno ukidanje imuniteta, jer taj imunitet onda postaje, pretvara se u farsu. Nema smisla govoriti javno ako nećemo imati imunitet. Dakle, potičem zastupnike da se kontinuirano ne raspravlja o ukidanju e, imuniteta, jer samo činjenica što on možda zastupnik, član e, Front Nacionala, ne može biti dovoljan razlog za takvo ukidanje imuniteta. Gospodine Coburn, budite uvjereni da se vodila rasprava i saslušanje na odboru za pravne poslove. Dakle, primam na znanje što ste rekli, a sada glasamo podizanjem ruke. Tko je za u prijedlog? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prelazimo na glasanje gospodina Čoka o sporazumu o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Brazila. Ovdje se radi o poimeničnom glasanju. Otvaram glasanje. Svi su glasali. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sljedeće. Osnivanje posebnog odbora dakle, za odobravanje pesticida, osnivanje nadležnosti brojčani sastav i trajanje mandata posebnog odbora za postupak odobravanja pesticida u Uniji. Glasamo podizanjem ruke. Tko je za? Who's against? Protiv, suzdržani, usvaja se. We come to the report of Mrs. Um, Prelazimo na izvješće gospođe von Thun und o geografskom blokiranju i drugim oblicima diskriminacije na temelju nacionalnosti, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata. Najprije glasamo o dva prijedloga da se odbaci prijedlog komisije i amandmani 67. i 68. koji su istovjetni. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Prelazimo na e, Privremen sporazum e, amandman 70. Otvaram poimenično glasanje. Da li su se glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Još uvijek trebamo glasovati o izjavi komisije u amandmanu 69. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. A sada dolazimo do izvješća gospođe Gerling o troškovno učinkovitim smanjenjima emisija i ulaganja za niske emisije ugljika. Prvo glasujemo o amandmanu 166 poimenično. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Još uvijek moramo glasovati o amandmanima 167. Izjava komisije. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Dakle, parlament je zaključio prvo čitanje. A sada dolazimo do izvješća gospodina Fernandeza, godišnje izvješće Europske središnje banke za 2016. godinu. Prvo moramo glasovati o stavku dva prvobitnog teksta. Otvaram glasovanje, poimenično glasovanje naime. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se a stavak 7, amandman 13 poimenično, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 7 poimenično, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 1 za podizanjem ruku. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbija se. Glasujem o, amandmanu 8 poimenično. Otvaram glasovanje. Zatvoran glasovanje. Odbija se. A sad glasujemo o amandmanu 14 poimenično. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. A sada idemo na stavak 26. prvobitnog teksta. E, ispričavam se. Idemo na stavak 18, amandman 9 poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 15 poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. A zatim e, prvobitni tekst u dva dijela. E, prvi dio stavak 18 poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. A drugi dio poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 10. Poimenično. Amandman 10. Poimenično. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 16 poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Sada dolazimo do stavka 26 u tri dijela. Prvi dio poimenično otvaram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se drugi dio za protiv suzdržani. Provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. A treći dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 3 poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. A zatim glasujemo o prvobitnom e, stavku 27 u tri dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio poimenično, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Treći dio dizanjem ruku za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 11 poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 19 za protiv suzdržani usvaja se stavak 31 prvobitni tekst poimenično otvaram glasovanje zatvaram glasovanje usvaja se stavak 32 prvobitni tekst u tri dijela prvi dio za protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, poimenično, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje, usvaja se. I treći dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak 35, prvobitni tekst u tri dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Treći dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak 38, prvobitni dio u dva dijela, prvi dio poimenično otvoran glasovanje, zatvoran glasovanje, usvaja se drugi dio poimenično otvaram glasovanje zatvaram glasovanje usvaja se Stavak 40, amandman 17, poimenično, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Prvobitni tekst poimenično. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. usvaja se. Amandman 12 u stavku 44 poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 4 za protiv suzdržani odbija se. Amandman 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak 45, amandman 5 za, protiv, suzdržani, odbija se. Nakon stavka 46, amandman 6 za, protiv, suzdržani, odbija se. A sada glasujemo o rezoluciji u cjelini poimenično. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Čestitam gospodinu Fernandezu. Sada ćemo glasovati o izvješću gospodina Buzeka o ubrzavanju inovacija u području čiste energije. Glasujemo o rezoluciji u cjelini poimenično. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se i čestitam. Ovime zaključujemo glasovanje. Molim vas izađite kako bismo mogli prijeći na objašnjenje glasovanja.